Dobro večer Europa, dobrodošli na Eurovizijsku raspravu. Ostalo je još nešto više od jedan dana do izbora za Europski parlament. Večeras ćemo dakle vel, važna pitanja postaviti ljudima koji žele voditi Europsku komisiju u sljedećih pet godina. Ovo je prijenos uživo iz zgrade Europskog parlamenta u Briselu. Šest kandidata za mjesto predsjednika Europske komisije će nam dati njihovo viđenje najvažnijeg radnog mjesta u Europskoj uniji. Emisija ide u diljem Europe, ali možete nas pratiti i u cijelom svijetu putem interneta. Dobrodošli. Mi smo vaši voditelji, ja sam Emily Tranguyen, voditeljica sa francuske televizije, ja sam Markus Price, dopisnik Europske unije sa njemačke televizije, ARD, a ja sam Anastina Hekila, radim kao dopisnica za finsku televiziju u Parizu i vodit ću vas kroz raspravu na društvenim medijima. No ovdje nije riječ o nama, riječ je o kandidatima za najvažnije radno mjesto u Europskoj uniji. Stoga pozdravimo Niko Akuea, Belgijskog sindikata španjolskih korijena i vodećeg kandidata Europske ljevice. From Iz Njemačke. Ska Keller za Europsku zelenu stranku. Ovo je njezina druga eurovizijska rasprava. From the Czech iz Češke nam dolazi Jan Zahardil, zastupnik u Europskom parlamentu u ime Saveza konzervativaca i reformista u Europi. Iz Danske, Europska povjerenica za tržišno natjecanje Margaret Vestager u ime Saveza liberala i demokrata za Europu. Iz Njemačke Manfred Weber, predsjednik stranke europskih pučana u Europskom parlamentu i špicen kandidat. And I na kraju, iz Nizozemske, Frans Timmermans, prvi potpredsjednik Europske komisije i kandidat stranke europskih socijalista. No u ovoj raspravi sudjelujete i vi, svi vi diljem Europa. I sada ćemo čuti Anastinu. Ja ću pratiti događaje na društvenim mrežama. Vi ste ključni dio ove rasprave. Tokom emisije pratit ću komentare milijuna europljana koji nas prate online, koji postavljaju pitanja, reagiraju i uključuju se u raspravu putem digitalnog svijeta. Recite nam što je vama važno i koristite hashtag Tell Europe i e, pobrinite se da se i vas glas čuje. Naravno, svaka rasprava ima svoja pravila, pa tako i ova. Rasprava će trajati 90 minuta. Svaki kandidat će dobiti jedno, će imati jednu minutu da odgovori na svako pitanje. A za vrijeme rasprave svaki kandidat će imati dvije prilike da postavi pitanje ostalim kandidatima. Pozivamo sve vas da stvarno iskoristite priliku za repliku, zato što ćemo e, na taj način stvarno imati živu raspravu. Svaki sudionik će također imati priliku da da svoju uvodnu i zaključnu izjavu. Redoslijed govornika je utvrđen ždrijebom, stoga krenimo. Niko Kue iz Europske ljevice, izvolite. Bonsoir, Dobar večer, zovem se Niko Kue i kandidat sam za stranku Europske ljevice. Rođen sam u u jednoj regiji u Španjolskoj. Moj otac je bio tamo rudar i morao je napustiti Španjolsku zato što je bio protiv Frankovog režima i njegove diktature. Primili su nas u Belgiji ljudi koji su bili izuzetno solidarni s nama. Mogli smo osnovati dom, raditi, studirati i ti obični ljudi su me nadahnuli da se bavim Europom. Dakle, ta sposobnost da budemo solidarni jedni s drugima. Takva solidarna Europa je ona koju sam branio kada sam se e, borio kao sindikalist i to je Europa koju želim i nastaviti braniti. Ali nažalost je to isto tako Europa u kojoj imamo poreznu prijevaru, to je Europa banaka. To je Europa koja nije solidarna. I stoga bih htio vidjeti solidarnu Europu. Hvala guje. Sada Ska ima riječ. Dobro večer svima. Ovo su vrlo važni izbori zato što nas gledaju ljudi diljem Europe i traže od nas rješenja. Zna da mnogo toga ne ide dobro, ide u krivo. Od klimatskih promjena do problema s građanskim slobodama. Europa e, mora ispuniti obećanja koja je dala. Ja danas želim predložiti drugačiju Europu. Moramo zaštititi zajednički planet, to je jedini koji imamo. Moramo imati socijalnu Europu gdje svi mogu stanovati i primati pristojnu plaću. Mi kao zeleni želimo Europsku uniju u kojoj će velika poduzeća plaćati ono što moraju, gdje će žene biti ravnopravne kao i manjine, gdje će se štititi ljudska prava. Moguće je stvoriti takvu drugačiju Europu, učinimo li to zajedno i hrabro. Hvala vam, a sljedeći je gospodin Jan Zahrdil, izvolite. Dobro večer svima. Ja mislim da se ne možemo suočiti sa novim izazovima novog stoljeća, sa zastarjelim programima koji su pripremljeni prije 15 godina za jedno posve drugačije doba. Stoga ja mm, predlažem i jednu drugačiju Europsku uniju koja je fleksibilna, koja je decentralizirana. Volio bih imati Europsku komisiju koja poštuje sve svoje zemlje članice bez obzira na to jesu li veliki ili su mali, dolaze li sa zapada ili sa istoka. Volio bih vidjeti Europsku komisiju koja poštuje nacionalne vlade i koja sa njima surađuje, koja se sa njima e, ne bori, koja im ne drži predavanja. Jednostavno rečeno, želio bih vidjeti Europsku uniju koja čini manje, ali bolje i koja može pronaći novu ravnotežu između nacionalne i europske razine. I to je Europska unija i promjena koju ja želim donijeti. Hvala vam, Vestager, Ja sam Vestager, dolazim iz Danske. Moj suprug i ja imamo tri kćeri. Bila sam ministrica politički čelnik, a danas radim za vas kao povjerenica za tržišno natjecanje. Sam ja tako koja se brinem da se sva poduzeća pridržavaju svih pravila kako biste vi kao potrošači imali izbora, e, kvalitetu i pravedne cijene. Za mene je najvažnija stvar ta da vi imate moć živjeti onakvim životom kakvim to želite u e, vašoj okolini, da se osjećate uključenim i vi imate i mogućnost za to. Europa je najbolje mjesto danas za život, posebice ako ste žena. Toliko toga smo već postigli. No, to nije dovoljno, imamo i dalje posla. Trebamo se boriti protiv klimatskih promjena, e, trebamo vidjeti kako za izazov sa tehnologijama, trebamo imati vladavinu prava. To treba biti naš svakodnevni život i zbog toga sam ja ovdje. Hvala vam, Margarete Vestager. Prelazimo sada na Manfreda Webera. Izvolite. Hvala lijepa. Prošlih tjedana i mjeseci vodio sam predizbornu kampanju i putovao cijelom Europskom unijom. Susreo sam se s mnogim evropljanima. Čuo sam mnoge brige koje su svima zajedničke. Iste nas stvari brinu, istih se stvari bojimo, ali imamo i iste nade. Htio bih vam reći na koji način bih ja radio u Europskoj komisiji na razini Europe. Želim Europu koja brine za ljude, koja će biti komisija europskih građana. Zato želim raditi. Sadašnji predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker nazvao je svoju komisiju komisijom zadnje šanse. A mm, mislim da je on kao bio dobar predsjednik komisije. Nakon komisije zadnje šanse ja želim da to bude komisija novog početka otvaramo novo razdoblje, razdoblje optimizma gdje možemo pokazati Evropljanima što sve možemo zajedno ostvariti. Hvala vam gospodine Weber, a sada na kraju gospodin Timmermans, izvolite. Hvala vam, dobro večer. Znate da budućnost Europe držite u svojim rukama. Sljedeći tjedan ćete odlučiti o budućnosti Europe u sljedećih pet godina. Neki tvrde da Europa i njezini građani, da im je najbolje zapravo da Europska unija više nema. A zatim postoje oni koji govore ako ne želimo da se Europska unija raspadne, smatra, mora ostati ovakva kakva jest. Ja u to ne vjerujem. Ja smatram da ako želimo osnažiti Europu, da je moramo temeljno reformirati. Došlo je vrijeme za to. Tvrtke su napokon počele plaćati poreze i došlo je vrijeme da napokon uvedemo minimalnu plaću u svim zemljama članicama, da napokon imamo ravnopravnost između muškaraca i žena, da stanemo na kraj nasilju nad ženama u Europi, da provedemo vladavinu prava u svim zemljama članicama kako bi svi poštivali pravila. Vrijeme je došlo da se napokon posvetimo klimatskim promjenama i održivosti i da to postanu prioriteti sljedeće komisije. I to je moj prijedlog za vas večeras. Hvala vam, Franz Hvala svima na uvodnim izjavama ali ovo je debata i za vas, pa se sada možemo pridružiti Anastini koja je zadužena kao voditeljica za društvene medije. Ima li već nekih e, sugestija, nekih twitova koji su se pojavili tijekom ovog dijela rasprave? Da, Emily, dobrodošli u naš kutak za praćenje društvenih mreža. Mi ovdje pratimo sve vaše komentare i sva vaša pitanja. I da, već je rasprava pokrenuta, rasprava je jako živa zapravo i već e, je i prije početka same rasprave um, došlo do nekih pitanja. Imamo hashtag Tell Europe koji je već popularan u Belgiji i u Njemačkoj. I kao što si možete zamisliti, postoje nekoliko tema koje su jako popularne na internetu. E, koje su to? Pa to je Brexit, klimatske promjene, digitalna privatnost i migracije zapravo Sivoć je tvitao pomoću hashtaga Tell Europe da su spasili 65 ljudi danas eh, iz Sredozemnog mora. Znači to je sigurno jedna od najvažnijih tema. Stoga neka se vaš glas čuje, komentirajte i dalje, koristite i dalje hashtag Tell Europe. Vratimo se sada na glavnu pozornicu i krenimo s raspravom. Hvala lijepa Anastina na ovom prvom uvidu u društvene mreže. I mi ćemo sad isto tako krenuti sa temom migracija. To je tema koju mnogi europljani najčešće spominju kada ih se priupita o tome o čemu su zabrinuti. Ali Europa nije uspjela pronaći zajedničko političko rješenje za taj problem. E, protiv ideje preseljenja postoji otpor, a čak i e, kada nekoliko desetaka migranata pristiže na brodima poput e, Sivoća ili Akvarijusa, vidimo da se naše vlade svađaju oko toga tko ih treba preuzeti. Naše pitanje je upućeno vama je stoga sljedeće. Uzavši u obzir te napetosti koje postoje oko te teme, biste li vi kao predsjednik Europske komisije odustali od toga da se pronađe zajedničko rješenje? A ako ne, kako mislite riješiti taj problem? Pitanje, gospodin Zahred, izvolite. Oh, Hvala lijepa. Dopustite mi najprije da kažem da nikada ne bih ponovio iste greške ove sadašnje komisije koje su uvele obvezne kvote. Nažalost, te kvote nisu funkcionirale. Nažalost, samo su produbile jaz između istočnog i zapadnog dijela Europe. Vjerujem da rješenje mora biti drugačije. Moramo poštovati suverena prava država i parlamenta u državama članicama da se nekome da ili ne da azil, da mu se da privremeno boravište ili ne, pa čak i državljanstvo. Moramo naći način da se borimo protiv trgovine ljudima i moramo imati izvan Europske unije prihvatne centre. U protivnom nećemo se moći boriti protiv krijumčarenja ljudima i trgovine ljudima. Moramo ponovno eh, pregovarati o ugovorima o readmisiji s drugim državama i moramo tjesno s njima surađivati. Moramo stabilizirati prije svega situaciju u Africi. Hvala vam gospodine e, Zahradil, a gospodine Manfred Weber, što biste vi učinili? Jedino što se može učiniti jest europsko rješenje. Za nas pučane postoje dva stupa. Prvi, ste, prvi stup su e, kontrole dolazi u Europu. Mi moramo uspostaviti kontrolu nad našim granicama i to mora biti jasno. zbog toga smo i tražili 10.000 službenika za Frontex da se to odmah prevede. Drugo, Lampedusa nas podsjeća na to da e, moramo preuzeti našu humanitarnu odgovornost. To znači da moramo imati veliki Marshall eh, plan za Afriku, da moramo pomoći u Siriji. Mislim da bismo trebali imati mjesto e, evropskog povjerenika koji će, koji će se baviti isključivo Afrikom. Jer postoje dvije stranice medalje. Dakle, eh, humanitarna eh, odgovornost i kontrola granica. Angela Merkel je pokazala da ona zna preuzeti odgovornost i ona je sa Jean-Claude Junckerom vrlo jasno pokazala da je spremna pregovarati i sa Turskom kako bismo ponovno uspostavili kontrolu nad našim granicama. Stoga to je sve ključno. Hvala Manfred Weber, gospodine Kue. Biste li vi odustali od toga? Podsjećam na to da su migracije prije svega velika ljudska katastrofa. Ja sam isto tako došao u Belgiju bez dokumenata. Imamo nevjerojatne brojke, više od 30 tisuća mrtvih na Sredozemnom moru. Jučer se jedan brodolom sa 50 eh, žrtava. Mislim da su svi oni koji su doveli do te destabilizacije trebali isto tako promisliti o tome što rade. Za Ujedinu ljevicu, za nas su migracije šansa ja sam primjer toga. Šansa za čitav niz ljudi koji nemaju mogućnost da se razviju u svojim domovinama. Za nas se ovdje ne odvija invazija Europe. 0,5% stanovništva čine migranti. Oni mogu doprinijeti i pomađivanju Europe. Za mene kao sin eh, migranta smatram da su ove izjave gospodina Webera koji predlaže krajnje rješenje za migraciju dosta skandalozne. Hvala lijepa gospodine Kue. Margaret Vestager, što biste vi napravili kada ima puno migranata na brodovima? Ono što je važno, mislim, je da se nađe dugoročna, stabilna situacija, ali to se mora naći onoliko hitno kao što se moraju spašavati životi na moru. U protivnom rješenja neće biti. Migracija će biti i dalje zbog klimatskih promjena i drugačijih gospodarskih uvjeta. Međutim, ono što je najvažnije jest da, po mom mišljenju, Evropljani imaju veliko srce za zaštitu izbjeglica kojima treba zaštita. Istovremeno moramo regulirati migracije i moramo ih učiniti legalnima. Ne mogu ljudi samo tako ulaziti i izlaziti. Moramo zato imati zajednički sustav. Treba nam zajedničko e, rješenje, zajednički sustav azila. Moramo odlučiti što ćemo napraviti, ali to moramo napraviti zajedno, u protivno ćemo, nećemo uspjeti. Hvala vam, gospođo Vestager. E, puno smo toga čuli o tome što bi trebalo učiniti, a Franz Timmermans je prvi potpredsjednik sadašnje komisije. Što, sve je ovo vrlo teško e, napraviti, ali što bismo mogli učiniti bolje ako biste bili predsjednik Europske komisije? Kao prvo, e, kad, kada samo jedna osoba pogine u sredozemlju, Europa gubi jedan dio svoje duže. Tako da e, gubimo vrijednosti time što ne rješavamo ovaj problem. Drugo, jednom kad su ljudi na brodovima u sredozemnom moru, morate se za njih pobrinuti i ne možete kažnjavati ribare ili druge na drugim brodovima koji spašavaju ljude u moru, kao što to sada čini talijanska vlada, to je stvarno neprihvatljivo. Zatim, treba spriječiti da se ljudi uopće ukrcaju na te brodove i tu se slažem sa Manfredom Weberom. Potreban nam je golemi plan za Afriku. Moramo shvatiti da je europska budućnost povezana sa budućnosti Afrike. No samo kroz, samo kroz sporazume sa trećim zemljama to nećemo riješiti. I u Europi moramo biti solidarni. Ne možete biti solidarni samo prema onome što vam se sviđa. Nekada morate biti solidarni prema onome što vam se ne sviđa. A e, zemlje središnje i istočne Europe e, i ne želi prihvatiti imigrante. I bojim se da ćemo na taj način samo postići da ćemo ponovno vratiti granice unutar Europe, a to ne možemo dopustiti. Potrebna nam je solidarnost. Hvala. Hvala, Franz Timmermans. Ska Keller, kao predsjednica Europske komisije, što biste vi učinili? Mi se čvrsto zalažemo za europsku solidarnost. Moramo pravedno raspodijeliti odgovornost s kojom se moramo suočiti. Isto tako trebamo podupeti i one lokalne zajednice koje već toliko toga čine kako bi e, izrazili dobrodošlicu ljudima. Mnogi gradovi, mnoge inicijative su tu. Ono što je u potpunosti neprihvatljivo je ono što se trenutno događa na području sredozemlja. Ljudi se utapaju. Mi znamo gdje su oni. Oni zove centre za potragu i spašavanje. Nitko se ne javlja na telefon. E, Talijani im kažu da zovu Libice. U Libiji se niko ne odaziva. U Libiji se odvija rat, tamo nema obalne straže. Mi čak i e, tim e, paravojnim snagama koji se zovu obalna straža u Libiji pružamo podršku. Ne bismo smjeli dopustiti da niti jedna osoba umre na, na području Sredozemnog moru. Hvala lijepa Keller i hvala svima na prvom krugu odgovora. Sljedeće pitanje je mladi i nezaposlenost. Postoji vrlo velika razlika između zemalja na sjeveru i na istoku Europske unije. U Grčkoj, Portugalu, Italiji, i Francuskoj je velika nezaposlenost mladih. U Grčkoj primjerice 39%. Kako se to može objasniti? Je li to zbog prevelikih mjera štednje kao u Grčkoj ili Portugalu ili pak nedovoljne reforme kao u Francuskoj ili možda Italiji? Naše pitanje za kandidate je na koji način možete ponovno dati radna mjesta preko 3,5 milijuna evropljana? Gospodine Zahardil, izvolite. Kao prvo, Europska komisija nije ta koja stvara radna mjesta, tvrtke stvaraju radna mjesta, a Europska komisija može stvoriti pozitivno poslovno okruženje kroz donošenje dobrog zakonodavstva i kroz financiranje dobrih programa kroz svoj proračun. I neki takvi programi su već pripremljeni. Imamo recimo digitalnu Europu, mislim da imamo tu 10 milijardi eura. Zatim imamo Obzor Europa, program kojim se podržava istraživanje i razvoj, također kroz europski proračun i imamo naravno Invest EU u kojem se kombiniraju privatna i javna sredstva u cilju unapređenja infrastrukture. Stoga smatram da moramo pripremiti primjerena rješenja koja će odgovarati svakoj e, zemlji zato što su sva naša gospodarstva različita, strukture naših gospodarstva su drugačije i ako pogledate cijelu Europsku uniju vidite da je nezaposlenost negdje vrlo niska, recimo u mojoj zemlji je niža od 3%. Stoga smatram da moramo donijeti dobre programe i novo zakonodavstvo. Hvala. Manfred Weber. Njemačka također uvijek insistira na štednji, na kriteriju od 3%. Je li to isto tako nešto što prouzrokuje nezaposlenost mladih na jugu i hoćete li nešto promijeniti tu? Pa želim podsjetiti Njemce, Dance, Austrijance, Fince, kojima trenutno gospodarski dobro ide, da možemo imati bolju budućnost samo ako stvorimo radna mjesta posebice na jugu za mlade ljude. Samo možemo riješiti izazove zajedno. Dakle, radi se o odgovornosti i solidarnosti. Zajedno moramo sve to udružiti. E, želimo opisati jedan element. E, ja sam u Portu, u Portugalu sam našao sa mladim studentima. Oni nisu pitali za minimalne plaće, to je prijedlog socijalista, već je ta generacija me pitala e, kako stoji situacija sa dobrim radnim mjestima, kako bi mogli osnovati obitelj. I zbog toga nam je potrebna jako dobra ekonomska politika kako bismo stvorili ta radna mjesta. Infrastruktura, istraživanje, otvorenost za trgovinu i to da svi zajedno živimo e, jako unutarnje tržište i da to tržište bude još i jače u budućnosti. Dakle, socijalno je ono što stvara radna mjesta. Hvala Manfredu Weberu. Potičam vas, imate pravo na dvije replike. Nigo Kuej, e, da li se slažete s Manfredom Weberom da treba imati dobre gospodarske politike da se smanji nezaposlenost u Europi? Ne, oni su sada na vlasti i dugo su na vlasti. Nažalost, Političari su sada sasvim neučinkoviti. Naime, jedno govore u predizbornoj kampanji, a nakon toga povećavaju mjere štednje kada su na vlači stvaraju prekarne radna mjesta, a e, plaće su vrlo često jako male. A osim toga e, za roditelje tih mladih ljudi povećavaju odlazak u mirovinu. Dakle, nema mjesta za te mlade. Moramo se sada vratiti na drugačije ugovore o radu. Trebamo imati ugovore na neodređeno vrijeme. Treba se prestati s ugovorima sa nultim brojem radnim stati. Moramo se založiti za minimalnu europsku plaću koja će biti iznad praga siromaštva. U protivnom situacija će biti neprihvatljiva za mlade. Jednostavno mladima treba dati ugovore na neodređeno vrijeme. Hvala vam gospodine Kue, a sada riječ ima gospođa Vestager. Dakle, u poslovnom okruženju možemo nešto učiniti, ali ne možemo baš odgovoriti na želje svih mladih europljana koji traže e, posao. Pa ja zapravo mislim da možemo učiniti e, i jedno i drugo. E, zemlje Europske unije su se ujedinile kako bi osigurale dostatnu ponudu obrazovanja, obuke ili radnih mjesta. Zato što ako nemate posao, to znači da nemate ni budućnosti. I dobro ste rekli da nam je potrebno snažno gospodarstvo, moramo ulagati, moramo poticati poslovanja i vidimo da se u Europi i stvaraju radna mjesta. Mislim da je u proteklih pet godina stvoreno oko 12 milijuna radnih mjesta. No to su poslovi koji nismo, nisu jako dobro plaćeni. I smatram da bismo trebali promicati gospodarstvo u kojem možete dostojanstveno živjeti ako imate posao na puno radno vrijeme. E, i tu je i rasprava o minimalnom e, dohotku. Mm, to je komplicirano jer imamo vrlo različite sustave i to treba poštovati. Mi moramo pozvati socijalne partnere da nam u tome pomognu, zato što Europska unija može učiniti nešto, no zajedno sa zemljama članicama problema možemo doista i riješiti. Hvala vam, Magdete Vestager. se možete odgovoriti kao potpredsjednik Europske komisije ili kao budući predsjednik Europske komisije. Pa kao prvo, kada sam ja u Portugalu, onda mene mladi ljudi e, pitaju, primjerice kada je Antonio Kosa dosao sa planom da se stvori već gospodarski rast više radnih mjesta, kad je Europska komisija rekla krenite dalje s tim, onda je Manfred Weber rekao ne, kaznite ih, kaznite ih. Dakle, toliko o tome. Ali da se vratim na ovo pitanje o mladim ljudima. Kao prvo, vrlo konkretno treba proširiti Erasmus na svaku mladu osobu u Europi, neovisno tome studira li ona, školuje li se, ima li posao ili ne. To je iskustvo koje mogu steći u smislu rada u drugoj državi članici ili studija. Zatim isto tako minimalnu plaću treba povećati na barem 60% um, medijana plaće. Zatim isto tako treba proširiti e, jamstvo za mlade. Ono je pokazalo jako dobre rezultate. U nekim državama članicama trebaju proširiti. Isto tako treba sniziti pravo glasa na 16 godina kako bi mladi ljudi imali veći utjecaj na ove odluke koje donosimo na europskoj razini. Hvala vam. Hvala Francu Timmermansu. Već mi se sada činilo da se svi kandidati međusobno slažu. Međutim, evo prve kartice za repliku Marfrena Webera. Izvolite, Manfred Weber. Svi dakle mislimo da je e, solidarnost ključna za Europu i da postoji odgovornost, ali moram podsjetiti sve da je prošle godine povjerenik Moskovisi bio odgovoran upravo za ta pitanja, a bivši kolega Franca Timmermansa iz Nizozemske, gospodin Dijsselblom, je bio taj koji kada je predsjedavao skupinom koji se bavi ovim pitanjima, a sada je upravo jedan Portugalac koji je socijalist koji se e, predsjedava ekofinom i bavi se ovim temama. Dakle, svi moramo biti odgovorni za to i socijalisti moraju odgovarati o svoju politiku. To nema nikakve veze s onim što sam ja rekao. Pierre Moscovici je pogledao te planove i dao svoje odobrenje. Jean-Claude Juncker je pogledao te planove za Portugal i rekao u redu, to može funkcionirati. onda je Manfred Weber iz Europskog parlamenta rekao ne, nećemo to dopustiti, morate kazniti Portugal, oni to ne bi trebali činiti. I to se onda i dogodilo. Socijalna pravda je sada veća u Portugalu. Ima i više radnih mjesta upravo zato što su oni prestali sa politikom proračunske štednje i to bi trebalo raditi što više vlada. Um, Hvala Francu Timmermansu, a za kraj Ska Keller. Mjere štednje koje su donesene u Europi zaista su uzrokovale veliku štetu. Naštetili su ljudima osobno, nisu više imali radna mjesta, Radi se o mladim ljudima u velikoj mjeri, ali ne samo o mladim ljudima. Ali isto tako to je bio veliki udarac za to europsko obećanje da ćemo zajedno stvoriti blagostanje. To je bila velika greška. Ne zaboravimo, ako je mlada osoba bez posla, ona će u budućnosti također imati male prihode. Moramo se pozabaviti tim pitanjem u cijeloj Europi. To nije pitanje samo za pojedine regije ili države. Moramo raditi na zapošljavanju mladi, moramo to financirati i moramo omogućiti dobre radna mjesta u budućnosti. Europska komisija rekla stvoriti na stotine tisuća radnih mjesta, treba imati zelena radna mjesta. I zašto ne napravimo ono što smo rekli? Trebali bismo uložiti za socijalnu i ekološku tranziciju naše ekonomije. Hvala. Jan Zahradil, izvolite. Imam pitanje za gospodina Timmermansa. Biste li se složili da postoje vrlo različite razine nezaposlenosti u e, različitim zemljama. U nekim zemljama je stopa nezaposlenosti više od 10%, a u nekim je manje od 3%. Zar se ne slažete sa mnom kad kažem da je to jako dobar e, primjer da su možda nacionalne vlade i nacionalni parlamenti bolji u pripremi rješenja za svoja tržišta nego što to može učiniti Europska komisija? da isto, to, isto tu logiku primjenjujemo na strukturne fondove za nove države članice 15 godina, onda Češka republika ne bi danas e, bila toliko napredna i nezaposlenost ne bi bila toliko niska kao danas. Dakle, mislite da bi se to dogodilo bez strukturnih fondova? Da, Točno, i to je bio izraz europske solidarnosti. Zar se ne slažete sa mnom da je to također tako izraz europske solidarnosti da se kaže ne samo mi imamo niske stope nezaposlenosti, nego da nas brine to da primjerice na jugu Europe imamo već od, više od 30% nezaposlenih mladih i pomoći ćemo u rješavanju toga. Hvala vam gospodine Franz Timmermans. Ja se nadam zaš, da shvaćate zašto vas potičem da koristite kartone za repliku. Hvala vam svima, hvala Ska Keller, hvala vam svima na prvim e, odgovorima na temu migracije i nezaposlenosti mladih. Dakle, sve je ovdje po starom na pozornici, a da vidimo što se događa na društvenim mrežama. Da, divno je vidjeti da se već na tisuće i tisuće vas uključuje u raspravu. Hashtag Europe je spomenuta već sedam tisuća puta, a da vidimo kako će to ići do kraja večeri. Nadam se da ćemo čuti i Fince, jer znate da jučer nismo baš, nismo dobro prošli na polufinalu Eurovizije. Stoga pobrinite se da se vas, vaš glas čuje. Isto vrijedi za sve ostale europljane. Mnogi od vas su nam poslali razloge zašto će otići na, na dolazeće izbore. U ispitivanju javnog mijenja Rekli ste da ćete glasati kako bi se borili protiv klimatskih promjena, kako bi se Europa promijenila na bolje, da bi se zaustavio toksični nacionalizam te da bi se nastavilo sa demokracijom. Kako odgovara naše, e, naša zajednica online na ove prve teme koje smo čuli? Da vidimo, migracija. Tu se razvila stvarno živa rasprava. Jedan korisnik iz Belgije bi volio vidjeti da europski građani mogu pomoći E, migrantima pružanjem e, skloništa i hrane. Isto tako, veliki je interes i za klimatske promjene. Mnogi od vas su postali, poslali veliki broj pitanja na tu temu. Iz Njemačke je stiglo direktno pitanje. Kandidante se pita što će učiniti kako bi se e, borili protiv klimatskih promjena i spriječili buduće krize. Od kandidata bismo htjeli čuti još, stoga se vratimo, vratimo se raspravi. Thank you, Anastina, for the perfect transition because... Hvala vam, Anastina. Sada prelazimo na sljedeću temu, riječ je o zaštiti okoliša i klimatskim primjenama. Vidite da e, svakog tjedna su na tisuće i tisuće europljana na ulicama pod vodstvom Grete Thunberg svaki drugi tjedan objavi se znanstveni izvještaj koji poziva političare poput vas da djeluju, no i dalje učinkovita politika zaštite klime bi mogla, postati, bi mogla biti vrlo skupa. Mogu bi se izgubiti jako puno radnih mjesta u industriji ugljena i industriji automobila, na primjer. E, računi za struju bi mogli biti vrlo visoki naše pitanje, što mislite da bismo trebali žrtvovati kako bismo zaštitili naš planet? Gdje biste učinili više, a gdje manje? Molim vas konkretne prijedloge. gospođo Vestager. Mislim da možemo najviše to iskoristiti ako na to gledamo kao priliku, jer se može stvoriti milijune radnih mjesta, primjerice izgradnjom brzih željeznica u Europi, kako bismo povezali naše gradove i pobinuli se da ljudi mogu eh, odmah iz aviona se spustiti u vlak. To je nešto što je vrlo precizno i što može funkcionirati. Isto tako, mnogo smo toga već pripremili. Imamo klimatske ciljeve, imamo zakonodavstvo za reformu naših tržišta i sada možemo krenuti s poslom već imamo mnogo tehnologije koja nam je potrebna. Možemo dakle uložiti i europske i nacionalne fondove u to i naravno možemo i još i više istraživati. Ne moramo čekati na tehnologiju, već imamo toliko mnogo posla. A ono što je najbolje u svemu tome je to da dok mi nešto sustavno radimo, svako od nas može istodobno e, se pridružiti tome sa svojim osobnim izborima. Ali ne možemo to decentralizirate na svakog pojedinog građanina. To je nešto što ćemo morati napraviti zajedno. Hvala lijepa Margareti Vestager. E, Ska Keller, pretpostavlja da vi jako ozbiljno pristupate klimatskim e, ciljevima, a jeste li, jesu li zeleni spremni prihvatiti gubitak radnih mjesta? Ovo je vrlo ozbiljno pitanje koje mi ozbiljno pristupamo, a mislim da trebaju i svi drugi. Naime, imamo jedan planet i tu kompromis nije moguć. Ne možemo napraviti mali korak pa onda reći čekat ćemo i ne znamo što treba napraviti. To nije dobro. Znamo što treba napraviti. Mi znamo koje mjere politike trebamo poduzeti. Imamo to na stolu. Nažalost, problem je u tome što su protiv našeg prijedloga svi drugi klubovi zastupnika, svi druge Eh, stranke glasale su protiv toga, ali sada smo u pravoj krizi. Ugrožena je biološka raznolikost, to je važno pitanje. A što biste vi učinili? Pa ja bih prestala davati subvencije za štetne tvari. Na milijune eura svake godine izdvajamo i to u krive svrhe. Trebamo ih izdvojiti u dobre svrhe u tehnologiju koja je dobra za klimu i kojom bi se osim toga stvorila i mnoga radna mjesta. To bi bila dobra tehnologija i dobra vrsta gospodarstva. A sada dopuštamo da sve to ide u Kinu. Franz Timmermans, kao potpredsjednik Europske komisije. Jeste li čuli za mlade europljane na ulicima? Jeste li čitali izvještaje znanstvenika? Da, naravno, svakoga dana, deset puta na dan. Prvo, Ska je rekla nešto vrlo jasno. Gospodin koji je jedan od e, vodećih e, političara u Europskom parlamentu kad je riječ o ovim temama. I nas troje smo zaista lijepo radili na tome u proteklih e, pet godina. Moja ponuda je hajdemo raditi zajedno na tome u sljedećih pet godina kako bi klimatska kriza bila prioritet na popisu zadataka i stvorit možemo okupiti skupinu od Ciprasa do Makrona kako bismo zajedno tu temu stavili na vrh našeg popisa. A zašto ne bismo zapravo e, e, zašto nismo uveli porez na ugljik na sve tvrtke u e, Europi, to je porez na ugljični dioksid i onda se to može vratiti ljudima i oni mogu uložiti u svoje kuće i stanove i učiniti ih održivima. To možemo učiniti, ali jedino zajedno s ostalim e, zemljama članicama i jedino zajedno sa Europskim parlamentom. Hvala Franca Timemance. mislim da smo sada vidjeli e, jednu prvu fazu stvaranja koalicije, sada prelazimo na oporbu. Ja ne zahladili što biste vi učinili što se tiče zaštite klime, biste li učili više ili manje? Pa gledajte, ja dolazim iz e, dijela Europe koja je prije 30 godina eh, bio dio koji je bio najzagađeniji ne samo u Europi nego i na svijetu, dakle što se tiče srednjoistočne Europe. Sada smo smanjili zagađenje zraka za skoro 100%. Dakle, to je moguće postići, ali to treba napraviti na e, socijalno održiv način i postepeno sa uvođenjem novih tehnologija. To je ono za što se ja zalažem. Socijalno održiv način i e, postupno uvođenje novih tehnologija. Pravi raspored. Dakle, ne bismo trebali imati nerealistične ciljeve, trebali bismo e, se obvezati na one ciljeve e, koje možemo ostvariti, već smo i neke ciljeve preuzeli iz e, klimatskog sporazuma. A što se tiče Europske komisije, Europska komisija bi trebala promijeniti primjerice kako se daju subvencije iz zajedničke poljoprivredne politike. One bi trebale više biti upućene za mala poljoprivredna gospodarstva, za ekološko e, poljoprivredno gospodarstvo primjerice. I moram i pohvaliti Europsku komisiju, postoji tu već jedna dobra inicijativa. Ta inicijativa se zove 1 hektar i to je, objasnit ću to kasnije. Hvala lijepa, Jan Zahradil, Niko Najprije dopustite mi da zahvalim mladim ljudima koji već tjednima prigovaraju jer imaju osjećaj da ih e, nitko ne sluša. I to je točno. Mnogi europski političari i dužnosnici govore lijepe riječi, međutim ne donose nikakve mjere. Ne okomljuju se na one koje najviše onečišćuju, te multinacionalne tvrtke odgovorne za 70% onečišćenja u svijetu. Njima se ništa ne događa. Ne smijemo nikako, kao što radi Macron u Francuskoj, oporezovati najsiromašnije, najslabije građane. Mi imamo rješenje. Europa ima veliku industrijsku tradiciju. Galileo smo napravili i mnogo što drugoga. Ne bismo li imali javnu inicijativu za borbu protiv klimatskih promjena? I ne želim čuti da novaca nema. Da bismo spasili banke, našli smo 3 milijarde. A mislim, gospodine Timmermans, da je e, upravo e, vaša stranka rekla da ima puno problema, ima, ima mogućnosti da se bori protiv ovih problema. Gospodine Weber, biste li vi bili ambiciozniji kad je riječ o borbi protiv klimatskih promjena od ove sadašnje komisije? 2050. Do tada moramo postići e, Evropsku uniju koja je neutralna o ugljiku ne smijemo imati neslaganja u tom području i moram vam reći da su pučani jasno se odredili za taj cilj. A sada, kako to postići, tu moramo voditi e, rasprave. E, ne možemo dopustiti da umirovljenici, da siromašni izgube u svom ovom napretku. E, radnici u industriji, ima jako puno toga što moramo riješiti u prijelaznom razdoblju. I zbog toga to treba učiniti e, na način na kojem ćemo stvarno svih ispoštovati. Gospodin Arias Kanjete, on je bio povjerenik iz naše stranke koji je predstavio sve ambiciozne ciljeve kad je riječ o klimatskim promjenama i pučani žele nastaviti u tom smjeru. Hvala vam, se Timmermans. E, vi ste htjeli uložiti repliku. Da, samo vrlo kratko. E, jedna udruga civilnog društva je progledala kako se glasalo u proteklih pet godina u Europskom parlamentu i oni zovu e, Europsku stranku pučana dinosaurima. To nisu dakle moje riječi, to su riječi te udruge, samo pitanju glasanja. Kao drugo, već mi je dosta te izlike da će se to prelamati na siromašnjima, na umirovljenicima. Znate li što će doista biti loše ako ništa ne napravimo? Ako imamo klimatsku krizu velikih razmjera, onda će oni najsiromašniji biti tu prvi. Oni nemaju novaca da se presele, da izbjegnu klimatsku krizu. Moramo djelovati. Što dulje čekamo, to će sve biti skuplje i to će sve to biti teže za siromašne ljude. Manfred Weber opet velike riječi od Fransa Timmermansa, ali tu nema konkretnih djela. A danas su nam potrebne konkretna djela. ETS sustav trgovanja, sustav trgovanja emisija kojeg smo uspostavili, to se može proširiti i na sustav zrakoplovstva. To bi recimo bilo dobro. Ili recimo moramo analizirati na koji način potaknuti inovaciju. Ja sam inženjer, po struci i ja vjerujem u inovaciju, ne u kazne, ne u zakonodavne okvire, ja vjerujem u inovacije. I zbog toga moramo definirati okvir u okviru kojeg ćemo ulagati u tehnologije koje će nam pomoći da riješimo taj problem. Nemamo više vremena, imamo mnogo još pitanja, imamo još dvije replike, kao prvo Ska Keller. Mislim da postoji velika razlika među strankama o pitanjima klimatskih promjena mi zaista želimo poduzeti neke konkretne stvari, nam svi kažu. Ja konkretno želim pitati Manfreda Webera, zašto ste vi osobno i vaš klub glasali protiv sustava emisijskih kvota, ako mislite da su one tako dobre? A sada se izdaju tolike potvrde za izuzeća i tako da trgovine međusobno njima trguju. Zašto je Evropska puča stranka glasala protiv ambicioznih ciljeva za boru protiv klimatskih promjena? promjena. To nije konkretno djelovanje za klimatske promjene. Prije nego što vratimo riječ Manfredu Weberu, samo kratko o sustavu ETS-a za sve one koji ne znaju za taj sustav. To je sustav trgovanja emisijama. Manfred Weber, izvolite. Tako je, jer moja stranka želi sve okupiti. Mi možemo biti ambiciozni i to je zadatak e, zelenih i da se snažno borite za zaštitu kluma, ali ja sam se sastao sa sindikatima, sa socijalistima, koji su mi rekli ako budete mm, primjenjivali ciljeve zelenih, e, mi ćemo ostati bez naših rednih mjesta. I rekli su, zbog toga budimo održivi. A prema definiciji UN-a to znači da trebamo biti i zeleni, da moramo se brinuti za održivost gospodarstva, te za održivost tehnoloških područja. I to treba sve zajedno okupiti, a ne dijeliti. Oprostite, Margaret Vestager vam je također htjela postaviti pitanje. Moj kolega Miguel je iz Europske pučke stranke, vi insistirate na tome, ali nije on izuzetno dobro radio zato što je iz Europske pučke stranke jednostavno zato što je dio Europske komisije. Moja kolegica Violeta nije radila na dekarbonizaciji prometa zato što je iz moje stranke, već zato što radimo zajedno u ovoj komisiji. Klimatske promjene toliko su veće od bilo koga od nas. Moramo dakle raditi zajedno. Drugo, imamo već toliko instrumenata, koristimo ih umjesto da čekamo. Tako je, pa to sam ja rekao. Rekao sam nemojmo to dijeliti i nemojmo se svađati, svi smo na istoj strani. Mi znamo da u liberalima ima jako puno onih koji se slažu sa zabrinutostima, zabrinutostima oko ritma provođenja svih e, ovih ciljeva. Do 2050. trebamo imati e, industriju koja je neutralna što se tiče ugljika. Ja to želim postići, ali pritom ne želim kazniti e, određene sektore našeg društva. Hvala, imamo još jednu repliku. Niko Kue. Mislim da je dosta nepodnošljivo ovako voditi raspravu. Mi smo zatvorili industriju u Liježu i u drugim gradovima prije 7-8 godina na području metalurgije. Sindikati su e, mnogo toga iznijeli kao prijedloge, sve što je moglo pomoći proizvodnji i recikliranju e, tih tvari tamo. Zamislite koliko mnogo deteđenata bi se tu moglo spriječiti da se izliju u, eh, u vodotokove. Kada se zaključuju naše tvornice kada se metalurgija uništava u Europi, onda dobivamo čelik iz drugih dijelova gdje se još više onečišćuje okoliš iz drugih dijelova svijeta želim komentirati na sljedeći način. E, dakle, europljani su ambiciozni, ali e, cilj sljedećeg predsjednika Europske komisije bi mogao biti da e, nagovori ostatak svijeta da nas slijedi, zato što mi sami ne možemo spasiti našu klimu. To moramo učiniti s našim prijateljima i partnerima u cijelome svijetu. I zbog toga Europska komisija i Europska unija moraju biti ambiciozne na globalnoj razini, jer moramo raditi na globalnom razvoju i zajedno se boriti protiv klimatskih promjena. To je ono što želim učiniti. Hvala vam svima na odgovorima, a sada prelazimo na sljedeću temu. To je tema koja se možda čini tehničkim, ali to je tema koja smeta mnogima diljem Europskog kontinenta jer je to simbol nepravde. Multinacionalne korporacije poput Apple, Google ili Nike plaćaju jako niske poreze, kad kad e, manje od 5%, a mi kao obični građani plaćamo između 20 i 40%. Naše pitanje je upućeno kandidatima. Koje su države po vašem mišljenju u uniji porezno oaze? Kako mislite promijeniti njihovo ponašanje? Kako biste se pominuli da e, Amazon plaća jednako onoliko poreza kao i knjižar u vašoj ulici? Margaret Vestager. Ja sam se ovim zaista bavila i vrlo ste darežljivi kada kažete da neki plaćaju svega 5%. Neki plaćaju 0,0% nekih godina, kao što smo vidjeli kod Apple primjerice. Prema tome ima puno posla pred nama. Države članice mijenjaju u Irskoj, Nizozemskoj, Luksemburskoj, Belgiji, Malti, na Cipru poreze. Oni e, moraju promijeniti situaciju. Mora se zakonodavsko promijeniti, ali potrebno nam je oporezivanje digitalnih sadržaja jer većina poduzeća plaća poreze što nije pravedno. A isto tako moramo jednostavno znati točno što činimo kada se radi o oporezivanju poduzeća. Mnoge tvrtke dobro posluju Jednostavno moramo uspostaviti pravednost. Zemlje koje ste spomenuli, jesu li one porezne oaze? Ja mislim da je e, porezna oaza mjesto gdje svatko plaća porez. Hvala vam, eh, Margaret Vestager. Ska Keller, jeste li vi tako optimistični da stvarno dolazi do promjena? Pa ja se stvarno nadam, zato što ovo je pravi pravcati skandal. Spomenuli ste koliko e, male poreze plaćaju velike tvrtke. Dakle, najbogatiji dijelovi našega društva izbjegavaju svoje obveze. I to nas toliko košta nas porezne obveznike, nemamo novaca za izgradnju e, škola, za popravak i restrukturiranje bolnica. Stoga je stvarno ključno da e, budemo pravedni kad je riječ o oporezivanju to je dio i socijalne pravde. I zbog toga moramo oporezivati i digitalne tvrtke koje mogu vrlo jednostavno izbjegavati plaćanje poreza. Ali osim toga, potrebna nam je i transparentnost. A to vrijedi za svaku tvrtku. Već smo pokušali definirati pravila za transparentnost kako bi bilo jasno koliko tvrtka ima jednog zaposlenika u jednoj zemlji ili ne. No, nažalost, i konzervativci E, i liberali su glasali za izuzeća e, na te propise o transparentnosti. A ja smatram da izuzeća ne smije biti, transparentnost mora vrijediti za svih. Hvala Ska Keller. Sljedeći na redu Franz Timmermans. Vaša država već je spomenuta. Je li ona porezna oaza? Pa oni su vidjeli da to više ne ide tako i oni to sada upravo mijenjaju i došlo je vrijeme za to. Ja se se slažem sa Magrete kada ona kaže da nam je e, potrebna neka minimalna razina poreza za poduzeća diljem Europske unije, ja bih predložio 18% primjerice. Onda svi imaju jednaka pravila i neke države mogu onda postaviti višu poreznu stopu, ali više ne mogu postaviti nižu. E, činjenica je da se ekonomija toliko kod nje to izmijenila. Mi smo sada u četvrtoj industrijskoj revoluciji i neka poduzeća su našla rješenja kako da uopće ne plaćaju poreze. Margareta ima pravo kada kaže da te velike korporacije ne plaćaju poreze. Dakle, trebamo Aleksu pitati Amazone kada mislite platiti vaše poreze. Evo u 20 sekundi, da ako vi predložite porez od 18%, tu porez, kako će se Iska s time složiti? Pa mislim da oni e, uviđaju da će to dugoročno naštetiti njihove ekonomiji. Dakle, ta velika skladišta neko ne radi, pa to nije u interesu ničeg gospodarstva. Stoga mislim da možemo i njih e, e, nagnuti da idu tim putem. Ja sam svakako sigurna da možemo moju vlastitu životu uvjeriti. Hvala. Hvala Francu Timmermansu. Sada Jan Zahradil. Što vi mislite o transparentnosti? Prije svega moram reći da e, će biti među nama velika razlika, zato što ja mislim da države imaju pravo oporazivati poduzeća. Europska unija nije država. Možda mnogi ljudi žele da Europska unija bude država. Međutim, u tom slučaju žele pan-europske poreze. Ja ne želim. Ja ipak vjerujem da treba zabraniti izbjegavanje plaćanja poreza i treba su poduzete već dobre smjere. Postoji razmjena informacija koja je potrebna za sve za sva poduzeća koje imaju promet veći od 750 milijuna eura. Prema tome, može se jasno vidjeti tko ne plaća poreze i poreze treba plaćati na nacionalnoj razini, a ne na paneuropskoj razini. Osim toga, Povjerenica Vestager je vrlo dobro radila, ona je našla dobre uvjete za sve i isto tako pokušavala je iznaći odgovarajući kadar za tržno natjecanje u Europi. Hvala Jan Zahradil. Niko Kue, slažete li se da to nije pitanje za Europu, to pitanje oporezivanja? Ne, nikako. Mislim da trebamo uvidjeti da u Europi imamo neka područja gdje uopće nema više javnih usluga, gdje nema škola, gdje nema e, vrtića, gdje nema javnog prijevoza. Sve ono što čini bogatstvo, sve ono što čini e, doprinosi tome da porezi e, pomažu lokalnoj zajednici je nestalo. Harmonizirati poreze na Europskoj uniji, da, treba tako izbjeći e, porezni dumping koji postoji na razini Europske unije. Međutim, evo, neki su imali moć tijekom godina i nisu to napravili, što mislim da znači da trebamo završiti s takvim raspravama, da trebamo prijeći u ofenzivu. Što se tiče e, porezne prijevare, 850 e, milijardi eura porezne prijevare. Pa koliko bolnica, koliko škola možemo obnoviti s time? I zviždači koji su oni koji upućuju na financijske skandale. Njih treba zaštititi, a ne e, optuživati. Hvala Niko Kue, a sada riječ vam Manfred Weber. Ja sam bio ponosan europljanin kada je Europska komisija odlučila nešto poduzeti po ovom pitanju. Margareta, vi i Jean-Claude Juncker, vi ste se pobrinuli da takve tvrtke moraju plaćati svoje poreze. I moramo to nastaviti na taj način, dakle iskorištavati naš zakonodavni okvir i ekonomsku snagu kako bismo osigurali da svi budu pošteni. Dakle, slažemo se da moramo ukinuti porezne e, oaze, da želimo oporezivati digitalni sadržaj, tako da očito je da se slažemo sa e, ciljevima, jedino se moramo dogovoriti o tome kako to postići. Smatram da bismo trebali prijeći i sa jednoglasnog glasanja na glasanje kvalificiranom većinom u području oporezivanja. Mislim da bismo na taj način riješili problem. Um, općenito ja vjerujem u porezno natjecanje, ali u određenim područjima poput recimo oporezivanja digitalnog sadržaja trebaju nam jasna zajednička europska pravila stage of Hvala. Weber, do sada je svatko od vas uzeo, e, iskoristio priliku za jedan karton za repliku, imate priliku još na jedan. Hvala sada na ovim e, odgovorima. Kakva je situacija e, na internetu i društvenim mrežama, Anastina? Da, mi ovdje koji pratimo društvene mreže vidimo e, da se jako puno toga vidi e, na našem hashtagu Tell Europe. Ako bih trebala vidjeti što ljudi govore na e, društvenim mrežama, E, želim vam pokazati što ljudi najviše pišu, koji, jezik, koji su termini najpopularniji. E, klima primjerice je jako popularna. Isto tako žele više znati i o svojim kandidatima, znati više o Europskoj komisiji, kao i o izborima koji će se održati od 23. do 26. svibnja. Još jedna popularna tema jest pitanje rodne ravnopravnosti postavilo se pitanje na koji način e, se e, kandidati žele baviti pitanjima različitih plaća između muškaraca i žena. U e, različitim europskim državama ste se javili i neki od vas su izrazili općenito nepovjerenje prema Europskoj uniji. Mm, u jednom cvitu iz Njemačke vidimo od prilike što neki od vas misle. Evo što je rečeno. Europska unija ljudi misle jednostavno nije nešto što se dovoljno objašnjava. Ljudi ne znaju što je točno Europska unija i što ona točno radi. Prema tome, nastavite dalje, javljajte se na društvenim mrežama, hashtag Tell Europe vraćamo se raspravi. Hvala lijepa, Anastina. Prelazimo sada na pitanje vezane za vanjsku politiku. Europa u svijetu kojem dominiraju Sjedinje američke države i Kina. I često se Europa nalazi u teškoj situaciji sa tim e, velesilama, bilo da se radi o iranskom nuklearnom sporazumu ili pak e, o sjevernom toku 2. A Donald Trump mogao bi ponovno uspostaviti poreze na evropska e, robu. Vrlo široko područje. Sada vas pitamo kao kandidate za Europsku komisiju. E, vjerojatno ćete imati kao zadatak da sklopite sporazum sa Donaldom Trumpom kako biste i također da izbjegnete štetu za europsko gospodarstvo. Jeste li ot, spremni otvoriti europska tržišta za poljoprivredne proizvode iz SAD-a, uključujući oni koji su genetski modificirana, kao što to čini se traži Trump? Ne. Ne, ali stvarno bismo morali razmisliti o tome koju bi ulogu Europska unija trebala imati u svijetu. Ja mislim da bismo trebali imati važnu ulogu moramo razmisliti koja bi to uloga trebala biti i u tome biti ujedinjeni. Ja smatram da bi Europa trebala biti snaga koja promiče mir i ljudska prava. I na taj način možemo poslati snažnu poruku. Već zapravo nešto i radimo. Već smo e, najveći donor e, u svijetu kad je riječ o zaštiti ljudskih prava. Ali istovremeno šaljemo oružje diktatorima i to uglavnom manjinama koje onda oni e, guše. Dakle, moramo biti dosljedni i prestati sa izvozom oružja u područja pogođena sukobom, zato što onda nam od tamo onda dolaze e, izbjeglice. Moramo biti dosljedni i moramo štititi ljudska prava svugdje u svijetu. Hvala Franz Timmermans kako se suprotstaviti e, Kini i SAD-u, kako biti ujedinjeni. Pa ako smo ujedinjeni, smo snažniji, to je tako, ali ako imamo e, političke čelnike u Europi koji su najbolji prijatelji sa Vladimirom Putinom, koji traže od njega novac, koji onda E, oduka Donaldu Trumpu koji želi razbiti, razjediniti Europsku uniju. Kako onda stvoriti jedinstvo? Moramo shvatiti o čemu se tu radi za nas kao Europljane. Po prvi put u e, povijesti Europske unije imamo kao predsjednika koji smatra da je u njegovom interesu imati podijeljenu slabu Europu. To je opasno za nas. Ako smo razjedinjeni nećemo se moći boriti za naše vrijednosti u svijetu. Stoga nam je potrebno europsko jedinstvo i moramo uvjeriti one političke snage koji misle da im je Vladimir Putin najbolji prijatelj, primjerice e, Salvini i drugi, da shvate da ne rade u najboljem interesu europskih građana. Moramo biti ujedinjeni, moramo biti snažni e, naspram Trumpa i Putina i ako ne postupimo tako, onda će oni diktirati e, glazbu po kojoj ćemo mi onda plesati, a to ne možemo dopustiti za naše građane. Hvala lijepa Francu Timmermansu. Manfred Weber, možemo li mi Trumpu reći ne na sve? Ta će nas pod pritisak. Ne, Amerikanci su i dalje naši prijatelji, američki narod, to su naši prijatelji. Govorimo o, o puno stvari koje imamo zajedničko, sloboda, medija, demokracije ljudska prava. Toliko toga imamo zajedničko, zato se ne borimo protiv američkih građana. Međutim, na ono što se sada događa u Bijeloj kući nije naš način, naša vizija politike. O tome moramo biti jasni. Moramo se dakle dogovoriti oko trgovine, ali moramo biti partneri. Ako nam želi na nas izvršiti pritisak, onda se Europa mora dići na noge i jasno djelovati. U svakom slučaju trebamo raspravljati o pravom mehanizmu danas kada govorimo o i o e, i vanjskim poslovima gledamo to jednoglasno, ali to moramo promijeniti jer moramo imati većinski sustav. Onda ćemo moći donijeti rješenja primjerice o Venezueli i drugim tijelima. I onda ćemo imati jaku Europu na svjetskoj sceni. Hvala Manfred Weber, Niko Kuer, što vi mislite o tome? našem odnosu sa državama i Kinom. Mislim da sporazumi o slobodnoj trgovini oslabljuju Europu zato što ne uspijevamo nametnuti e, partnerima e, okolišne i socijalne norme. Nevjerojatno je da najveće gospodarstvo na svijetu, kada se ujedine sve europske države, ne uspijeva e, učiniti tako da se europski životni standard poštuje. Slobodni, sporazumi o slobodnoj trgovini su se tako doprinijeli tome da imamo sada jednu nepravdu jest imamo jedno privatni, privatni sustav pravosuđa koji ugrožava države članice. Primjerice Veolija je jednu državu tužila putem privatnog suda zbog minimalne plaće tamo u toj državi i ti dogovori su često tajni. Moramo priupitati sve građane o takvim sporazumima, zato što se to odnosi na cjelokupno europsko stanovništvo, na e, sve poljoprivrednike i druge i samo tako ćemo napredovati. Hvala Niko Kue. Gospodine zahradil biste li vi nam nešto rekli o poljoprivrednim proizvodima? Kao prvo, moram reći da je trgovina za nas najveći motor razvoja i smatram da bismo trebali pregovarati sa SAD-om zato što je transatlantsko tržište golemo tržište bez obzira na to tko je trenutačno američki predsjednik. No to također nije jedino tržište, postoje i druga tržište. I ja sam bio vrlo zadovoljan kad sam kao potpredsjednik e, odbora za međunarodnu e, trgovinu kada smo sklopili sporazum o slobodnoj trgovini sa Japanom i na taj način smo e, pokrili golemo područje u svijetu i pokrili gotovo 40 posto svjetskog e, BDP-a. Mislim da e, moramo tako djelovati i pogotovo sada kada raste protekcionizam, mi bismo trebali biti pioniri slobodne e, trgovine i nastojati sklopiti što više sporazuma sa azijskim zemljama, zato što ovdje leži golemi potencijal. Hvala lijepa, Jan Sahradil. Sada Margarete Vestager. Vi ste bila povjerenica za tržišno natjecanje. Kako biste se vi postavili u ovoj situaciji? To je prilika za Europu koja će imati više samopouzdanja. Kao što smo upravo čuli, Europa je najveći ekonomski blok na svijetu. Imamo velik broj partnera u svijetu. Europa bi morala zaista biti čvršća, ako drugi imaju pristupa našim tržištima, mi moramo imati pristupa i drugim tržištima. Ako tražimo pravedno tržišno natjecanje, u Europi moramo to tražiti i za naše tvrtke u svijetu i moramo tu na tome više insistirati nego li do sada. E, mislim da želite da prestanem govoriti. Jesam li vas dobro shvatila? Točno. Ne, nastavite. Pa mi smo nekako se povukli od starog koncepta slobodne trgovinske razmjene i želimo sada da se sve temelji na vrijednostima jer je to važno i za poljoprivredu i za kako se ponašamo prema životinjama i zato su trgovinski sporazumi s Japanom i Kanadom jako dobri jer su to velika prilika za milijune radnih mjesta. Hvala. Margaret, imamo jednu repliku od gospodina koja. Ne znamo kome želite postaviti pitanje. Upućeno gospodinu Timmermansu. Zato što je gospodin Timmermans potpredsjednik Europske komisije i znam da u njegovoj političkoj obitelji, barem u Valoniji, da je bilo jako puno otpora e, tom sporazumu kao, sa Paulom Manjetom kao predsjednikom Valonije. Ne razumijemo zašto je tako da ako imamo čitav niz vizija putem takvih sporazuma za budućnost da se prihvaća da se o tome pregovara izvan država članica na neki način u nekakvoj ekstrateritorijalnoj nekom, nekom sustavu eh, izvan država za pravosuđe. To treba ispregovarati sa europskim građanima. Tu treba onda živjeti demokracija europska. Moram vam izravno reći da ono što je napravio Paul i što ste vi zajedno učinili, je zaista utjecalo na prirodu sporazuma. To je zaista mnogo toga promijenilo. Spomenuli ste arbitražu. Sada je situacija puno bolja nego ranije. To je čak e, potvrdio i Sud Europske unije u Luksemburgu. Da, ono što je napravio Pol Manjec zaista nam je pomoglo da krenemo u tu javnu raspravu. A još nismo završili. Mnogo posla je još pred nama međutim već sada trgovinski sporazumi ne odlučuju se više u gospodarskim komorama. To je sada dio javne rasprave. Manfred Weber, vi također želite iskoristiti vašu posljednju, eh, posljednji karton za eh, eh, repliku. Recite. I ja želim govoriti o trgovini, zato što 36 milijuna radnih mjesta u Europskoj uniji ovisi o trgovini. E, velik dio našeg gospodarstva počiva upravo na trgovini i zbog toga ja ne mogu razumjeti zašto ljevica i zeleni, ti, te neki socijalisti još uvijek ne žele prihvatiti da je trgovina alat e, da bi svijet postao bolje mjesto. Ehm, trebali smo recimo eh, u, zabraniti rad djece. Ja mislim da bismo trgovinu mogli iskoristiti kao alat da učinimo svijet boljim eh, mjestom i koncentrirati se na te teme kada razgovaramo o eh, trgovini. Izvolite. To su opet riječi, ali u vašoj praksi vi smanjujete socijalne i okolišne norme kako bi se to uskladilo sa međunarodnom trgovinom. Ne ustanovljujete one mehanizme, one agencije s kojima se možemo boriti protiv smanjenja kvalitete života Europljana, već stalno te govore e, koji opljima ne dopuštaju da zadrže svoj standard života. Postoji i unutar Europske unije e, velika razlika u trgovini, to je isto tako važno i tu isto tako imamo na milijune ljudi koji rade i za, tu, za to interno gospodarstvo unutar Europske unije. Sa vašim međunarodnim sporazumom vi ubijate zapravo uh, unutarnje tržište u Europi. Oh, hvala lijepa, Skakerer. Pa i ja sam dobila e, u pitanje putem e, replike. Dakle, moramo imati instrument e, kojim ćemo ostvariti naš cilj. Ne smijemo e, brkati sredstvo i cilj. Ako budemo samo liberalizirali sve usluge, to neće biti dobro za europsko gospodarstvo. Budemo li samo crpili sirovine iz drugih zemalja, to zaista nije način da e, ostvarimo multilateralni sustav razvoja. Moramo vidjeti kako se trguje i na koji način i u kojem cilju. Hvala vam. Gospodine Zahradil, kome, želite postaviti pitanje? Imam pitanje za gospodina Webera, jer iznenadio, me kad je rekao da, bi, da se zalaže za glasanje kvalificiranom većinom kad je riječ o vanjskoj politici. A ja mislim da se vanjska politika ipak najviše vodi nacionalnim interesima. I vidimo, na primjer, u Libiji da Italija podržava generala Hafta, a Francuska podržava zapravo obrnuto dakle tog gospodara rata, a druga zemlja podržava e, zakonito izabranu vladu u Tripoliju. Kako to pomiriti i kako ćete e, jednu zemlju prisiliti kroz glasanje kvalificiranom većinom da promijeni stajalište? Pitanje nije to kako s time upravljati, već je prvo pitanje je li to potrebno, a ispričavam se ako vidimo upravo ono što se događa u Libiji, ako vidimo što se događa u Venezueli, Četiri tjedna je bilo potrebno da se izradi zajednički europski stav protiv komunističkog režima Maduroa. Zbog četiri tjedna zbog nekih pojedinaca iz Grčke i Italije. A to nije Europa o kojoj ja sanjam. Ja sanjam Europi koja će nas zastupati, naše slobode, našu vladavinu prava, e, slobodu našeg kontinenta, što nam je i krilatica kao Europske unije. A to možemo samo imati ako imamo zajedničko donošenje odluka. Učinimo Europu snažnom što se toga tiče. Ja se za to borim. Hvala i Margarete Vestager diže karton za repliku. Protiv koga? Ja jednostavno želim govoriti o trgovini sa ska. Jer mislim da se ovdje radi o dimenziji klimatskih promjena. Jedna slovenska tvrtka jako je dobra u izradi određenih e, turbina i e, moramo jednostavno naći načina da se iz otpada također pretvore da se otpad pretvori u sirovinu. Moramo vidjeti kako ćemo postupiti. Moramo naći najbolje rješenja, ali znamo već koja su ta rješenja. Da, ja se slažem i naravno ne želimo zaustaviti trgovinu, ali trgovina mora voditi računa o klimatskoj dimenziji. U sadašnjim e, trgovinskim sporazumima se nigdje ne vodi računa o tome, niti o emisijama CO2 koje se stvaraju. Pariški sporazum se ne spominje niti u jednom trgovinskom sporazumu. ljudska prava su također dio jedne krasne deklaracije, ali ništa konkretno. Stoga moramo se više usredotočiti na klimatske promjene i to staviti u naše trgovinske e, sporazume. A m, mm, za to smo se mi borili u parlamentu, no nismo uspjeli. A u mm, i dogovorili smo da to sve mora biti u svakom trgovinskom sporazumu. Hvala. Mislim da ste sada svi iskoristili svoje kartone za replike. Samo vi, gospodine Timmermans, imate još jednu i mi s nestrpljenjem čekamo na nju. Hvala vam svima na odgovorima. Naša konačna tema je to što se sve veći broj europljana smatra da Europa jednostavno više ne funkcionira. Britanci su glasali za izlazak iz Europske unije. U Mađarskoj Viktor Orban dobiva izbore uz slogane zaustavite Brisel. U, u Italiji Matteo Salvini razmišlja isto već su pokrenuti postupci zbog kršenja vladavine prava protiv Poljske i e, Mađarske i to još nije gotovo. A izlaznost na europske izbore neprestano pada u proteklih nekoliko desetljeća. Stoga pitanje za kandidate. Kako objašnjavate porast euroskepticizma i smatrate li vi da ste vi odgovorni za to? Ska Keller, mislim da je taj problem zapravo i veći od toga. Radi se tu o nacionalizmu, o tome da se podijeli Europska unija. Postoje sile koje žele uništiti Europsku uniju i e, koje ne priznaju ljudsko pravo drugih ljudi. To je onaj problem s kojim smo u Europskoj uniji suočeni. Postoji tu mnogo toga što možemo učiniti protiv toga. Jedna vrlo važna stvar je ta da im e, ne dajemo previše e, manevarskog prostora jer to nije neki zakon prirode da takve sile moraju postati sve veće i veće. Svi mi kao europljani sudjelujemo u e, donošenju e, te odluke koliko manevarskog prostora dajemo tim silama u europskim izborima i kao europske stranke također imamo donijeti odluku. Surađujemo li s tim ekstremističkim snagama? Nažalost, u EPP-u imamo takvu situaciju. U Austriji gdje ste vi partneri sa vladajućom strankom, FPU-om, imamo i čitavo pitanje sa odbranom koje nije riješeno. Mislim da se tu stoga doista radi o tome hoćemo li se distancirati, hoćemo li reći da se snažno zalažemo za e, naše vrijednosti, za ljudska prava ili ne. Franz Timmermans, koliko odgovornost vi snosite u politici i komuniciranju Europi? Budimo jasni, oni koji su glasali nekada za moju stranku i mnoge druge stranke koje su ovdje zastupljene, glasaju sada za mnoge nacionalističke i drugačije stranke, što je sasvim jasno naša greška. Jer oni su razočarani. Pogledajmo što je podijeljenost oko Brexita učinila Ujedinjenoj kraljevini. Pa sada Ujedinjena kraljevina izgleda kao Game of Thrones na steroidima. Zbog loše politike. Imamo dakle tu kolektivnu odgovornost. Moramo dati prijedloge našim građanima kako bi se oni ponovno okrenuli europskom projektu, kako bi se okrenuli projektima jer sve stranke koje su za ovim stolom koje imaju konstruktivne prijedloge za sutra, to je rješenje. Mi jesmo krivi, ali rješenja imamo svi mi imamo različita rješenja, ali svi želimo stvoriti europsko jedinstvo kako bismo riješili probleme koje ćemo imati u budućnosti. Hvala, Franz Timmermans, Niko Kua. Evropsko jedinstvo postoji stoji, ali se trenutno uništava i Europska unija je u opasnosti da ju se uništi zato što su se e, na silu vodile politike proračunske štednje bez presedana protiv europskog građana, protiv e, juga Europe i to nije začuđujuće da onda e, dolaze do takvih radikalnih glasova. Naravno da se ja ne slažem s onim što fašisti rade u Italiji, u Mađarskoj ili drugdje ali u jednom trenutku trebamo napraviti izbor. Ili ćemo se odlučiti za tržišta i onda ćemo konstantno se voditi pravilima tržišta ili ćemo se okrenuti ljudima koji žive u Europskoj uniji. Njih trebamo pokušati izliječiti, njima trebamo pokušati pomoći. Vidimo da smo smanjili njihove mirovine, da smo povisili dob stupanja u mirovine, da smo smanjili javne usluge. U jednom trenutku onda ta nelagoda postaje toliko velika da ljudi misle da ako se povuku svoje nacionalne okvire da će tamo biti bolje zaštićeni. Vaša je ta, odgovornost za to jer ste vi vodili te politike. Isteklo vam je vrijeme, nažalost. E, dvije, dva kartona za repliku za e, Ska Keller i Franca Timmermansa. Ali sad prvo e, je red na Manfredu Weberu. Moja stranka, Europski pučani, su jedna od e, stranka utemeljitelja Europske unije. Vidimo što se događa na europskom kontinentu i ono što moramo učiniti na ovim izborima jest suprotstaviti se onima koji žele e, uništiti našu Europsku uniju. Dva su tu važna elementa. Prvo, ako želimo pružiti odgovarajući ugovor, Europska mora postati više demokratska. U slučaju Brexita glavna poruka je bila da treba vratiti suverenitet. Ovaj dom, Europski parlament, je mjesto gdje se mora odlučivati o, o europskoj budućnosti, a za budućnost želimo demokratsku Europu. A druga stvar, u Europskoj uniji su u opasnosti mehanizmi za eh, obranu vladavine prava. Mi moramo u budućnosti stvoriti takve mehanizme kako bismo kaznili one koji ne žele poštovati naše temeljne vrijednosti. Za to se ja borim. Jan Zahadil, vi ovdje predstavljate konzervativce i reformiste. Što vi kažete? Glavni problem je u tome da u europskim državama obični ljudi e, uopće ne mare za ovu e, svaku politiku. Malo su umorni od europskih integracija. Imaju osjećaj da im Europa zadire u njihov svakodnevni život, u njihove tradicije i običaje. Ja se jako zalažem za europsku integraciju i ja e, sam za Europsku uniju, međutim kao što sam rekao u početku želim Europu koja radi manje ali bolje, koja će biti više decentralizirana. Ne mislim da više i više Europe predstavlja univerzalni odgovor za svaki problem. Nažalost, pučani i socijalisti e, su na taj način vozili Europu u posljednjih 25 godina. Mislim da nisu uspjeli uspostaviti prave promjene u Europi. Hvala vam, gospodine Timmermans. Mislim da gospodin Zahradil jako dobro zna da se ne slažem sa poljskom vladom na čijem je čelu njegova stranka u protekle tri godine. Ljudi su govorili nemojte to učiniti, ljudi će se razočarati i tako dalje. Kako bi onda gospodin Zahardil objasnio da nakon tri godine e, snažnih sukoba sa tom vladom da je podrška u Poljskoj za Europsku uniju veća nego prije tri godine. Dakle, Poljaci žele biti dijelom ove zajednice vrijednosti. Dajte im to, nemojte im to oduzimati. Uh, ne znam što vam mogu reći o Poljnacima, ali mogu vam dati primjer iz moje zemlje. 90% Čeha želi ostati u Europskoj uniji. To znači da im se sviđa europska integracija. Dok 75% mojih sugrađana ne žele euro. To je jasan primjer da je ljudima Europska unija draga, međutim ne vole baš sve što dolazi iz Europske unije. Trebamo uspostaviti dobru ravnotežu između europske i nacionalnih razina. Ne smijemo previše biti za europsku razinu. Hvala vam. A Margaret Vestager, zašto se ljudi okreću od Europske unije i možete li vi analizirati, imate li vi odgovornost za to? Mislim da postoji, da za to ima jako puno razloga. ako nešto želite mijenjati, mijenjati morate najprije mijenjati sebe. Na, najprije kako mi govorimo. Govorimo kao da želimo zadržati neku tajnu sa svim mogućim kraticama. E, prošle smo godinu usvojili uredbu o e, zaštiti osobnih podataka, to smo nazvali GDPR. Kako će nas itko razumjeti ako tako govorimo? E, moramo maknuti etikete kad nam ljudi dođu kažu ovo je problem. Moramo o tome razgovarati otvoreno i moramo govoriti istinu. Zamislite koliko se sada već borimo u borbu protiv lažnih vijesti. To je recimo jedan dio rješenja. Moramo dati ljudima teme za razmišljanje i onda ih uključiti u rasprave kako povezati naše nacionalne demokracije i kako da europska demokracija profunkcionira u svakodnevnom životu. Hvala Margrete Vestager, kasnimo, pa vrlo kratko, Anastina, što se događa u svijetu duših mreža. Na tisuće ljudi e, je sudjelovalo, tisuća na YouTube gleda, tisuća na Facebooku, tisuća tvita na Twitteru i trenutno smo popularni u Belgiji, Danskoj, e, Mađarskoj, e, e, Njemačkoj i Finskoj. Hvala vam. Mnogi među vama su postavili neka specifična pitanja, a mnogi su općenitije govorili. Primjerice iz Italije imamo pitanje od jednog pan europskog građana koji kaže zašto kako će me neka od vaših načelnih stranaka e, zastupati. Sada se vraćamo na glavnu pozornicu. Kandidati sada imaju još jednu završnu priliku e, zatražiti vašu podršku. Vas šest kandidata želi postati predsjednikom Europske komisije u pet godina. Imate minutu za zaključne primjedbe. Franz Timmermans, izvolite. Ispričavamo se, 40 sekundi imate samo na raspolaganju zato što kasnimo. Franc je prvi. Čuli ste nas danas i čuli ste razlike među nama. Nadam se da će vam to pomoći da odlučite za koga ćete glasiti sljedeći tjedan. Ali bez obzira e, za koga se odlučite, odlučite se za nekoga. Neka se vaš glas čuje. Ne budete li vi glasali, netko drugi će uzeti vaš glas. To je kao da date novac nekome drugome da odlučuje vašoj budućnosti. Izađite na europske izbore, glasajte srcem za onu stranku za koju mislite da će najbolje riješiti europske probleme. U svakom slučaju glasajte, ne dopustite nikada sebi da postanete ravnodušni. Manfred Weber. da svog djeda i njegovu generaciju mogu pitati što mislite o Europi danas, rekao bi da je ovo najbolja Europa koju je ikada vidio. I na izborima u svibnju obranite tu Europu protiv egoista, od egoista i od nacionalista. Ja želim otvoriti novo poglavlje, želim stvoriti optimizam, želim stvoriti bolju perspektivu za budućnost, za tu veliku, za tu veliku ideju o ujedinjenoj Europi i to želim učiniti na demokratski način. Vi ćete odlučivati o sastavu Europskog parlamenta i vi nam, daje, vi nam dajete savjet o tome kojim se temama moramo baviti u sljedećih pet godina. Demokratska i snažna Europa. Hvala, Margarete Vestager. Dvije stvari. Kao prvo, važno je pokazati da se mijenjamo, a najvidljiviji način da to postignemo je da imamo eh, komisiju u kojem ćemo imati jednak broj žena i muškaraca. S time bismo odrazili ono što imamo i u društvu. I kao drugo, ova pitanja u kojem smo nas raspravljali su teška. Potrebni su nam i drugi kako bismo ih riješili. Za to nam je potrebna hrabrost. Moramo nadići naše razlike, Znači ono što nam je zajedničko. A ta moć za promjenom nam dolazi od, od, dolazi od vas. Izađite na izbore i nadahnite i one oko vas da glasaju, inače će to iskoristiti neki drugi ljudi. Hvala vam. Jan Zahradil. Rekao bih da vjerojatno nitko tko je na ovoj pozornici nije zadovoljan sa situacijom u Europskoj uniji. Međutim, svatko od nas ima različiti recept kako to riješiti. Moja je država ušla u EU prije deset godina. Ja dolazim iz drugačijeg dijela Europe, možda imam drugačije iskustva i o europskim integracijama. Ponekad se to dobro ne razumije u drugim dijelovima Europe, da smo osjetljiviji na pitanjima poput nacionalne suverenosti i nacionalnog identiteta. Pa prema tome kako bismo zajedno radili i surađivali, moramo naći načina da to riješimo i moramo naći pravnu ravnotežu između europske razine i nacionalnih razina, kao što sam rekao na početku. Hvala vam, sada riječ ima Keller. U cijeloj Europi mladi europljani izlaze na ulice jer se boje za svoju budućnost. I ljuti su na političare što E, ne čine ništa i oni žele tu ljutnju pretvoriti u djelovanje, a i mi moramo učiniti isto i mi moramo djelovati. Postoji nada u bolju budućnost i to se može ostvariti, no za to nam je potrebna promjena i potrebna nam je hrabrost i potreba nam je snažan Europski parlament koji će se boriti za socijalnu Europu, za demokraciju i za, klimatske, e, za zaštitu e, klimatskih promjena. To je naša ponuda nas zelenih svim Europljanima. Nous venons de le voir, les dirigeants mi smo vidjeli kako europski politički čelnici razgovaraju, ali ne suočavaju se s pravim problemima, ne suočavaju se sa klimatskim promjenama, sa pitanjem prekariteta, sa e, problemom fiskalne porezne prijevore. Mi želimo Europu koja će se suočiti sa svime time. Mi želimo da se u Španjolskoj glasa za Europu, za feminizam, da se u Italiji također glasa za Europu protiv fašizma. Želimo da sve države članice mogu imati socijalna, osiguranja kojim će omogućiti dobar život za sve. I mi vas molimo za vaš glas za europsku ljevicu koja jedina može promijeniti smjer u kojem trenutno idemo. Hvala, dolazim smo ovdje do kraja ovog sučeljavanja. Nadam se da ste uočili onoga tko bi bio dobar predsjednik Europske komisije. U svakom slučaju zaplišćimo svim kandidatima. Hvala na ovom sučeljavanju. Anastina, što se dogodilo na internetu? Bilo je vrlo živo. Nismo mogli naravno pokriti baš sva pitanja. Mnogi od vas traže da se bolje pokrivaju ruski izvori. A vidjeli smo i titove iz mnogih eh, novinara iz različitih europskih zemalja i rekli su da je ovo bila dobra rasprava koja je imala smisla i gdje se pokazalo poštovanje. Hvala lijepa Anastina, hvala svima u parlamentu i hvala svima koji nas prate od kuće. Ne zaboravite, od 23. do 26. svipnja su izbori, ovisno o tome gdje živite. I svima želimo laku noć od cijele naše ekipe.